l'ordine del giorno reca la relazione di Sergio Gaetano Cofferati Sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće Serđa Gajetana Koferatija, dugoročno sudjelovanje dioničara i izvješća o korporativnom upravljanju. Gospodine Koferati, imate riječ. Hvala lijepo, predsjedniče.